obavijest. Klub socijalista demokrata podnio je zahtjev da gospođa Mirjam Dali bude pozvana u peticijski odbor. Ne vidim ništa protiv toga, stoga vam čestitam. Vi ste sada član dotičnog odbora. Dopustite da vas još informiramo o tome da imamo sada kao točku